Good afternoon, dear colleagues. We will start Drage, drage kolege, dobar dan. Evo započet ćemo sa sastankom odbora. Ako nemate nikakvih e, promjena koje želite predložiti za dnevni red, onda usvajamo dnevni red. Sljedeća točka dnevnog reda jest e, odobrenje zapisnika od 11. i 12. travnja, 25. travnja i 3. i 4. svibnja. Ako nemate komentara, onda su zapisnici odobreni. Što se tiče priopćenja predsjednice, mi nemamo priopćenja. Sljedeća točka dnevnog reda je jednakost spolova i politike oporezivanja u Europskoj uniji. Svi su naši izvjestitelji ovdje. Cilj ovog saslušanja jest raspravljati o tome kako različiti porezni sustavi mogu utjecati na rodnu ravnopravnost u državama članicama. Jako mi je drago što danas mogu pozdraviti stručnjakinje i stručnjake koji su pristali e, sudjelovati na današnjem saslušanju i podijeliti svoju ekspertizu s nama. Ovo saslušanje je dio pripreme za izvješće o istoj temi na kojem ćemo raditi kasnije ove godine. Studija na istu temu bit će predstavljena također kao dio ovog saslušanja. E, iako e, porezni zakoni mogu biti rodno neutralni, njihov učinak na žene i na muškarce razlikuje se zbog socijalnih i ekonomskih razlika između muškaraca i žena. Mi bismo željeli vidjeti kako se E, kako zapravo različiti porezni sustavi povećavaju ili smanjuju sudjelovanje žena u tržištu rada, kako ih e, potiču da započnu vlastita, to jest da pokrenu vlastita poduzeća i kako doprinose borbi protiv siromaštva među ženama dok e, porezi i dalje ostaju u nadležnosti država članica većim dijelom, naš je cilj e, usredotočiti se e, na to da se osigura stvarna ravnopravnost između muškaraca i žena. I nadam se da nakon što saslušamo mišljenja stručnjaka, da ćemo imati plodonosnu raspravu koja će nam pomoći da dalje radimo na ovoj temi. sada ću dati riječ našim stručnjacima, odnosno stručnjakinji za početak, to je gospođa Elizabeth Klacer. Ona je predavačica na sveučilištu Ujedinjenih naroda za rodnu ravnopravnost i za studije. Ona dolazi sa Islanda. Gospođa Klacer je a feministička ekonomistica, ona je istraživačica, aktivistica i konsultantica. Ona se specijalizirala za rodene i javne financije, za globalizaciju i, i žensku ekonomiju. Evo, gospođo Klacer, vama najprije dajem riječ. Izvolite, imate 15 minuta na raspolaganju. Hvala lijepo, predsjedateljice. Velika mi je čast što što sam ovdje na ovako važnom sastanku. Ovo je prvi put da se Europska institucija aktivno bavi ovim pitanjem. Mislim da je to jako važna početna točka za daljnji rad. Osobito zato što znamo da postoji stroga zakonska obveza koja obvezuje e, institucije Europske unije i države članice e, vezano za, za eliminaciju diskriminacije u politikama. Neću puno govoriti o pravnim temeljima budući da ih vjerojatno dobro znate, ali želim samo naglasiti da se radi o jako važnom trenutku i jako je važno da u ovom trenutku vi radite na tome i da činite sve što je potrebno da bi se ispunile pravne obveze. Dakle, ne radi se samo o pravnim obvezama, već i o nizu političkih obećanja a to sve nije nepovezano i sa, sa ciljevima održivog razvoja. Dakle, sve to predstavlja bazu za ovaj posao, za ovaj rad. Htjela bih samo ocrtati okvir o kojem, govorim, Svi znamo da postoji jako duga tradicija poreznih politika koje, koje su potpuno slijepe na rodnu problematiku. A s druge strane postoji čitav niz pitanja postoji čitav niz pitanja koja utječu na porezne politike. Vi ste, gospođo predsjediteljice, malo prije spomenuli jedno važno pitanje, a to je međupovezanost oporezivanja, osobito poreza na prihode. koji su vezani za ulazak žene na tržište rada. Ja sada neću govoriti o ovome detaljno, zato što znamo da E, članovi ovog odbora jako dobro poznaju ova pitanja. A postoji tu još jedno pitanje koje se često e, spominje, a e, to, je, to su smanjene stope izuzeća od PDV-a za neke proizvode koje su važne za žene. Dakle, to su dva važna pitanja, ali moje izlaganje će biti, će zahvaćati šire i bavit će se nekim širim pitanjima koja, a, kojima se moramo hitno pozabaviti. Dakle, ja ću dati sedam prijedloga u svom izlaganju, sedam prijedloga, sedam tema, s obzirom da imam ograničeno vrijeme. Dakle, prvo pitanje odnosi se na europski semestar koji strukturira gospodarske politike kroz godinu. I pripremajući se za ovo izlaganje, Analizirala sam eh, preporuke eh, za pojedinačne, za pojedinačne države članice koje su naravno vezane za porezna pitanja i vidimo e, zapravo da je, većina poreznih politika neosjetljiva na rodnu ravnopravnost. U, novom, u novim preporukama za, preporuke, za preporuke po državama članicama koje je izdala komisija pitanje poticaja za tržište rada je napokon uzeto u obzir. Dakle, to i poticaj napokon sada postoji. No, osim toga, e, druga porezna pitanja koje također, imaju veliki utjecaj na rodnu ravnopravnost nisu uzeta u obzir, te preporuke za države članice su djelomice rizične u smislu rodne ravnopravnosti. Zato što preporuke uključuju i promiču izmjene u poreznim praksama koje mogu dovesti do rodne neravnopravnosti i do rodne pristranosti a istovremeno nemamo procjenu učinka, nemamo nikakvih analiza koje govore o implikacijama na rodnu ravnopravnost, niti postoje standardi u procesima koji uključuje rodnu perspektivu. Kao što rekoh, ovdje ima dosta mjesta za poboljšanje. jedna druga važna stvar jest to da se porezne politike sve više počinju oslanjati na ono što se zove oporezivanje koje doprinosi rastu. A takvo oporezivanje ima već ugrađene rodne predrasude. Zašto? naime, takozvani growth friendly taxation, odnosno oporezivanje koje ide u prilog rastu, fokusira se na niske na, prihode na porez, a to vidimo, vidimo i da preporuke za pojedinačne države promiču porezno natjecanje i i promiču veće poreze na potrošnju. To nije ništa novo. To smo vidjeli kroz čitav niz godina preporuka, preporuka, dakle postoji to prebacivanje i postoje prijedlozi da se koristi smanjeni, da se počne koristiti smanjeni PDV. Ja sada neću detaljno ulaziti u ovo pitanje i neću govoriti je li ovaj koncept doista takav da doprinosi rastu. Postoji jako puno pretpostavki o uvjetima e, na tržištu, na tržištu rada, o potražnji i tako dalje. Tu su također i pitanja makroekonomskih uvjeta, ali ja nisam u potpunosti sigurna da postoji poveznica između smanjenja poreza e, na, dobit poduzeća e, i prebacivanje sa takve vrste poreza na PDV. Ako pogledamo ovo pitanje kroz vrijeme, možemo doista imati sumnje. No, osim toga, to takozvano oporezivanje koje ide u prilog rastu ne povećava dobrobit građana i promiče manje progresivan porezni sustav, te otvara potencijal za razlike u prihodima. S obzirom, postoje jako snažni obrasci obrazci kada je riječ o posjedovanju i porezima na prihod i zbog toga to prebacivanje ima veliki utjecaj na rodnu ravnopravnost. I sve veće je rodna neravnopravnost. Na primjer, jedan, jedan, od, jedan od izazova koji je povezan s ovo područje jest to da imamo jako malo statistika i podataka koji su um, na raspolaganju, osobito kada je riječ uh, o tim obrascima, rodnim obrascima vezanim za imovinu i za, uh, posjedovanje i uh, Europska središnja banka je ta koja prikuplja statistike vezane za imovinu i eh, oni bi doista trebali uključiti i tu rodnu perspektivu kako bi dobili zapravo dobre statistika i dobru bazu, statistika i bazu podataka za daljnje istraživanja. Treća stvar, porezna pitanja i eh, javne eh, rashode trebamo vidjeti, moramo sagledavati zajednički. Trenutačni trendovi u Europskoj uniji vode prema ograničenom poreznom području, što znači da imamo manje resursa koji su na raspolaganju za javne politike. Dakle, iz rodne perspektive postavlja se pitanje kakav se prihod ostvaruje sveukupno, kakav je zapravo porezni prostor, koliko prihoda imamo za javne rashode, jer znamo da i progresivni porezni sustav i u javnim rashodima, dakle i s jedne i s druge strane, može doći do povećanja rodne neravnopravnosti i može doći zapravo do primarne neravnopravnosti. Zatim e, prijedlozi za smanjenje e, socijalnih davanja za e, poslodavce. Ja nisam sigurna hoće li to doista imati dobre učinke na samo zapošljavanje. Naravno uvijek se postavlja pitanje kakvi su uvjeti tržišta rada i drugi uvjeti, ali s druge strane tu se postavlja i pitanje sve gore financijske baze za sustave socijalne skrbi a to se naravno opet e, odražava na probleme vezane za rodnu ravnopravnost. Onda četvrta točka. Htjela sam kratko dodati i ovo pitanje. To je nešto što se često zaboravlja. Naravno da je jako važno ići prema oporezivanju koje će e, ići u prilog okolišu, ali e, se ne može pretpostaviti da će takvo oporezivanje biti e, rodno neutralno. Danas imamo jako malo istraživanja, ali unatoč tome studije koje postoje pokazuju da ekoporezi imaju snažan učinak na rodnu ravnopravnost. I zato smatram da je ovo jako važno pitanje koje zaslužuje dodatno istraživanje. Ovo je naravno povezano sa učincima koji su vezani za prihode, ali i, onih, i onim učincima koji nisu nužno vezani za prihode. I postavlja se također i pitanje kako se, kako se osmišljavaju politike ublažavanja ublažavanja negativnih učinaka po i na koji način oni zapravo utječu na rodnu ravnopravnost. Peto pitanje i peti prijedlog, to su e, izmjene u poreznoj strukturi i prijedlozi za reformu koji bi promicali porezne sustave sa više ravnopravnosti, sa većom, razinom ravnopravnosti. Dakle, progresivni porezni sustav koji uključuje oporezivanje dobiti poduzeća i osobne prihoda, oni bi trebali biti glavni, glavni izvori prihoda. Također tu treba napomenuti porez, progresivne poreze na nasljedstvo i na imovinu. A trenut, trenutačno znamo da smo suočeni sa velikim izazovima vezanim za prakse utaje poreza, izbjegavanja plaćanja poreza i tako dalje. I znamo da se protiv toga treba boriti, ali u borbi protiv tih pojava treba uzeti u obzir i rodnu ravnopravnost. jer postoji zapravo vrlo nejednaka nejednaka raspodjela kada je riječ o strukturi imovine i posjedovanja. I dolazim do, posljednja dva prijedloga. Ta posljednja dva prijedloga više su vezane za same politike. Prvi prijedlog jest sljedeći. Temeljem analize europskog semestra dolazimo do zaključka da europski semestar jako slabo uzima u obzir rodna pitanja. Ono što predlažemo jest redovita procjena rodnog učinka i uzimanje u obzir takve procjene kada je riječ o uspostavljanju standarda za europski semestar. No nije važno samo imati procjenu učinka, već e, treba uključiti sve ono što znamo o e, financijama, javnim financijama i rodnim financijama u europski semestar. Mi razgovaramo sa državama članicama i svjesni smo da u nekim državama članicama postoji jedan manjak poznavanja rodnih pitanja, a to bi svakako trebalo biti uključeno u porezna pitanja i ciljevi politika moraju biti uključeni u sve dokumente ovog procesa, počevši od um, pregleda, godišnjeg pregleda rasta preko nacionalnih programa pa sve do naravno preporuka za države članice. Naravno, sve bi to uključilo i to uključilo i ulogu parlamenta jer on parlament ima što reći u ovom procesu i naravno u tom kontekstu i vaš bi odbor također odigrao važnu ulogu dakle u unošenju te rodne perspektive u sve ove politike. I sedmi prijedlog ide malo dalje. On poziva na institucionalnu inovaciju. Ma s obzirom da postoji takozvani rodno, rodno sljepilo. Naime, postoji ograničeno znanje o pitanjima rodne ravnopravnosti, pogotovo u gospodarskim politikama a, samim time i u poreznim pitanjima. Ono što ja predlažem jest uspostavljanje Vijeća za rodnu ravnopravnost i fiskalnu politiku. Prema modelu koji imamo, modelu fiskalnog vijeća koje imamo, tako nešto bi se trebalo implementirati i na, dakle, tako nešto bi se trebalo implementirati i na nacionalnoj razini i na europskoj razini. I takvo vijeće bi bilo i izvor znanja i izvor informacija i naravno izvor ekspertize.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 voditelju, predsjedniku posebne think tanka iz Belgije, takozvane Freider grupa, odnosno skupine od petka. Inače je on ekonomist koji živi u Briselu i koji je savjetnik belgijskog zamjenika premijera za pitanje zdravstva i socijalna pitanja. Nadalje je član i glavnog vijeća Nacionalnog instituta za zdravlje i osiguranje e, kod i od invaliditeta kao i član njihovog upravnog odbora i tako dalje. Izvolite, imate riječ. Dobar dan, hvala lijepo na ovoj prilici koju ste mi skazali. Ja sam zapravo bio do prošlog ljeta savjetnik našeg e, vicepremijera za socijalna pitanja ali međutim kako je moja žena Norvežanka, mi smo prošlog ljeta se preselili u Norvešku i uglavnom sam onda nastavio rad u ovom think tanku belgijskom Friday Group, ova skupini od petka, koja predsjedam, ali samo neke druge stvari, recimo manje sam više ne radim toliko za našu vladu. A inače mi smo jedan apsolutno vrlo raznoliki i živan <laughs> da kažemo, think tank za mlade ljude koji se financira iz fondacije Kralja Bodojna. I ja ću vam danas prezentirati na otprilike 10 do 15 minuta otprilike ono što smo razvili sa Marikom Andersen i Natalie François, koje nažalost nisu danas mogli biti ovdje, ali ono s čime se mi zapravo bavimo tamo. I koje su to glavne teme koje, čime se bavimo? Počeli smo sa stanovitim opažanjima da iako je pitanje rodnih razlika, opće rodno pitanje, vrlo važno za naš think tank, našu skupinu, ipak nismo uspjeli toliko žena uopće regrutirati i angažirati da rade s nama. I onda smo počeli istraživati zašto je tako teško pronaći žene i koje bi bile voljne s nama surađivati, ili koliko je recimo opće, zašto ima toliko malo žena u javnom životu, u politici, barem u Belgiji. I tu smo počeli onda istraživati. E, naime se pretvorilo u jedno ogromno pitanje jer smo vidjeli po tom istraživanju da žene i danas obavljaju puno više neplaćenog posla od muškaraca. Kad pogledate žene u prosjeku danas jedan i po sat na dan rade više neplaćenog rada od muškaraca. To se na godišnje zapravo svede na još tri mjeseca neplaćenog e, da kažemo staža ili godišnjeg odmora kojeg recimo muškarci imaju više na račun žena. Pa vidimo dakle da je ta nejednakost e, u svemu se iskazuje. Žene sasvim drugačije provode svoje vrijeme od muškaraca. I također vidimo da kad dođu djeca i kad se rode djeca, onda to dramatično još je porast. Zapravo više žene rade neplaćeno nego muškarci. E sad, kako bi došli do više ravnopravnosti u vremenu i kako bi smanjili ove rodne nejednakosti, mi smo ušli u jednu vrlo jasnu analizu kako bi dali svoje preporuke. I u svakom slučaju smo se tu bavili i sa pitanjima socijalnih prava, ali i pitanjima jedne pravednije rodno orijentirane porezne politike. Evo, kao što vidite, kao što znate, komisija je u travnju e, lansirala svoju inicijativu da se reformira, da kažem, roditeljski dopust općenito poimanje roditeljskog porodiljnog dopusta i kao i sam porez, da se naime unutar toga predvidi vrijeme za očeve koji će uzeti taj porodiljni dopust i za oni koji mm, se brinu o bebi i tako dalje, kao i da se reformira način porezni sustav. Mislim da je važna stvar je da imamo što šta je bila ideja komisije, da se napravi jedan pravednija raspodjela i pravedniji porodiljski dopust. I komisija je u svom prijedlogu od travnja predložila da se napravi za parove četiri mjeseca e, roditeljskog dopusta koje se plaća onda kao da su roditelji na bolovanju a zatim se za oca predviđa još pravo na deset radnih dana koji se isto plaćaju kao da je na bolovanju. Ali svejedno ta pitanje nije razriješeno unatoč toj inicijativi komisije. Jer vidite, moja zemlja Belgija je, da kažemo, blago progres napredna u tom, u tom pogledu i na tom području nalazite negdje u sredini ono kakva su prava unutar svih zemalja Evropske unije i zapravo harmonizacija svega toga na razini Europske unije kao što je to parlament predlagao i tražio bi de facto trebala u nekim zemljama jako puno toga izmijeniti. A onda druga stvar, zašto se nije to sve skupa razriješilo, da se nije ni prstom pomaknulo na području porezne reforme kako bi se stvorio jedan sustav koji bi bio uzeo rodne razlike više u obzir i bio u tom smislu pravedniji. Ali zašto su ta pitanja, dakle pitanje roditeljskog porođajnog dopusta toliko bitni? Zato što mislimo da to omogućuje jednu ravnopravniju raspodjelu neplaćenog posla. Recimo očevi koji su od samog početka kad se dijete rodi već involvirani u dizanje i odgoj te bebe, oni su dakle do kraja života isto obavljaju neplaćeni posao i to je isto tako vrlo bitno. Prema tome tu treba naći jednu ravnotežu između muškaraca i žena kako bi im se olakšali te neplaćeni radovi. Zatim, muškarci zauzimaju više prostora u javnoj sferi, ali bi trebali i ženama omogućiti da zauzmu sve više mjesta tu i na taj način isto i tom sektoru smanjiti rodnu razliku. Zatim, mislim da su da su istraživanja su da sad pokazala da su djeca koja su odrasla sa ocem koji je kod kuće i ocem koji je preuzimao više zadataka i poslova u domaćinstvu, da su to bila sretnija djeca koja su imali bolje rezultate u školi. Naravno, e, oni su bili isto tako i daleko usklađeniji sa recimo svojim roditeljima, a inače su i roditelji puno bolje funkcionirali kao par, ima puno manje razvoda u takvim situacijama kada se i očevi prihvate tog posla. Zatim imamo i veću produktivnost jer su žene bi na taj način mogle imati više ovlasti, više prava i mogućnosti na tržištu rada. Ali kako ćemo zapravo poticati nam, kako ćemo pogurati da se te stvari razriješe, da se na taj način isto doprinese rodne ravnopravnosti. komisija je rekla sama da čak i u onim dijelovima Europe gdje su rodne razlike najmanje, još uvijek mladići žena i mlada žena kad odlučuju stvoriti obitelj ne moraju donositi iste odluke i nemaju, imaju zapravo žene puno manje izbora nego mladi muškarci. Prema tome, kako bi to poboljšali, što trebamo sve pogledati? S jedne strane porezne sustave, s druge strane porodiljne dopuste, da krenemo od nečeg konkretnog. I da vidimo kako izgledaju obiteljski zakoni i obiteljske politike danas u članicama. Mi smo tu u četiri kategorije se razvrstali zemlje Europske unije. Vidjeli smo da samo nordijske zemlje, skandinavske i ove sjeverne, imaju jednu obiteljsku politiku koja je, da kažemo, rodno neutralna, dakle maksimalno ravnopravna prema muškarcima i ženama. Znači, jako puno posla je pred nama, jer imamo još tri druge kategorije koje tu jako zaostaju zemalja. Zatim, moderna fiskalna politika. O tome će kolegica Gunnarsson puno više govoriti za mene, ali evo, ova naša analiza se zasniva na Malderovom istraživanju iz 2016 i tu smo otkrili da samo Švedska i Finska imaju strogo individualiziran sustav poreza na prihod. Dakle, onaj koji de facto potiče par ili barem jednog, jedan dio tog para, jednog od partnera u paru, da e, koji ih motivira sa različitim povoljnim poreznim stopama poreza na prihod, jasno. A najčešće su žene te koje manje zarađuju u paru i koje manje zapravo mogu izvući koristi iz tih fiskalnih benefita i tih povlastica poreznih. Prema tome ne mislimo da je to ravnopravno. Zatim, s jedne strane, već ponavljam što sam rekao, s jedne strane trebamo napraviti poreznu reformu, a s druge strane riješiti pitanje roditelj, porodiljnog roditeljskog dopusta, kako bi to bilo isto ravnopravno prema očevima i prema majkama. Ako pogledamo ovaj roditeljski, odnosno porođajni god i pogledamo kakvo je stanje u Belgiji, vidimo da žene najčešće koriste socijalne, dakle, sve moguće Mm, odredbe i sve ono što im se pruža u okviru socijalnih povlastica i programa kod porođajnog dopusta. Dakle, ako želimo postići jednu ravnopravniju raspodjelu i neplaćenog rada i ovih benefita koji se daju kod brige za djecu, tako da tu onda moramo tu puno toga izmijeniti. I to smo i pokušali učiniti, pa smo krenuli od direktive komisije i kao što sam već rekao, tu ima puno otvorenih pitanja. I šta smo napravili? Uglavnom smo predložili vrlo konkretnu reformu, jedan konkretan prijedlog kako bi promijenili u Belgiji današnji sustav porođenog, odnosno očinskog e, odmora kod, kad se rodi beba. Dakle, danas imamo otprilike četiri mjeseca na tijekom porođenog dopista, tijekom kojih se plaća otprilike 700 eura mjesečno naknade. Ali studije pokazuju da to jednostavno nije dovoljno da bi se moglo preživjeti s tim, prema tome nemaju nikakve motivacije da odu na porođeni godišnji. S druge strane, očevi imaju pravo na 10 dana prema ovome kako je to Evropska unija predložila i to je sve. Naravno, kad, s obzirom da sam ja došao iz politike, znam koliko je važan proračun za sve. Mi smo pokušali naći, dakle, kreirati jednu reformu koja bi s jedne strane potaknula očeve da što je prije moguće uzmu taj porođajni dopust, jer to je jako, što je prije moguće, dakle najbolje odmah po porodu, jer eh, što prije on krene sa brigom oko bebe i sudjelovanjem u svemu to će i uopće u svim kućnim zadacima i svemu što se u domaćinstvu treba napraviti, to će to bolje funkcionirati i duže će trajati i bolje će se odraziti naravno na dijete koje je odrasla. Sada, s druge strane, smo koristili postojeći proračun za taj porođeni očinski dopust, ali ako im četiri mjeseca dajemo samo 700 eura, to baš nije jako poticajno, ali smo im rekli, naravno to je to što sad postoje, ali ako uzmete tih četiri mjeseca po 700 eura mjesečno naknade, onda ćete imati pravo zapravo pet puta po tih 700 eura koje možete komprimirati u tri mjeseca. Drugim riječima, mi ćemo udvostručiti vaše dosadašnje naknade za porođeno i to na rok od dva i pol mjeseca. Drugim riječima, očevi bi u domaćinstvima povećali svoj neto prihod za 700 eura još. To još uvijek nije puno, 700 plus 700, ali ipak je to jedan već bitan poticaj. Znači, nakon rođenja može uzeti otac 10 dana ovog porođenog dopusta, a nakon toga ide roditeljski dopust na dva i pol mjeseca po 1400 eura mjesečno i na taj način zapravo stvara razdoblje od tri mjeseca sa jednim recimo razumnom nivom primanja da može ostati djetetom. Jer onih prvih deset dana porođajnog mu se plaća kao da je na bolovanju, a onda mu se plaća dakle dvostruko mjesečno dva put po 700, 1400, znači kad se to sve zbroji u prosjeku dobivaju za prva tri mjeseca koje bi bili na tom posebnom da kažemo ne porođenom nego dopustu da budu roditeljskom dopustu mjesečno u prosjeku 1500 eura. To je recimo jedan dosta ovako nordijski model kako je to u skandinavskim zemljama. A troškovi, ako se uzmu u obzir, sve fiskalni i parafiskalni parametri, vidimo da bi trošak bio 50 milijuna eura za a belgijski BIP je otprilike 400 milijardi eura izgleda, godišnji dakle njihov proračun, njihov BDP, jer imamo 11 milijuna stanovnika u Belgiji, pa tako da imate općenito odnos prema tome. Tih 50 milijuna eura je relativno podnošljivi iznos za takav belgijski BDP i proračun. Kako bi konkretno to financirali? Mi dakle imamo neke fiskalne odredbe koje predviđaju da ako jedan partner zarađuje manje od trećine nego drugi partner, onda imate pravo na kraju godine smanjiti svoj porez, fiskalne odbitke, koji se svode na nekoliko tisuća eura godišnje. To naravno je zamišljeno kao poticaj ženama da e, ne trče za honorarnim ili dodatnim dopunskim poslovima, nego da se mogu više baviti djetetom i obitelji mnoge stvari koje su do sada već, e, mnoge studije su već provedene do sada o tome, neke od njih e, de facto ne preporučaju ovu vrst e, poticaja fiskalnih, ali trenutno je to tako na snazi. Međutim, to je 600 milijuna eura godišnje odlazi upravo da bi se financirala ovakav način e, poticaja za ostanak žena u obitelji veći ili više bavljenja obiteljom i mislimo da bi se jedan dio od toga mogao dati i za ovo da se potaknu i roditelji i očevi da uzmu na tri mjeseca, deset dana plus dva i pol mjeseca e, porođajnog odnosno roditeljskog dopusta. Naravno, politički to nije uvijek svim bez e, sporova, jer e, većina konzervativnih stranki u Belgiji je jako za ovaj način koji imamo, za ovaj način da se 600 milijuna eura troši da bi se ženama i parovima na kraju godine kroz porezne odbitke nadoknadilo to što žene recimo zarađuju manje od jedne trećine koliko njihov muž, koliko njihov pa, partner. I ovdje je zapravo jedna ideja kako bi se napravila politički izvediva reforma tri do četiri puta preskočiti indeksaciju ovih fiskalnih iznosa koji se mjesečno za koje se mjesečno umanjuju dačmine. i na taj način ćete isto uspjeti e, potaknuti par, cijeli par, dakle oca i majko da budu više kod kuće s djecom. Vidimo da Isto tako u Belgiji će od ove godine se smanjiti porezi na sve proizvode koji trebaju za žensku higijenu i to sve ide zapravo u tom smislu kako bi se e, smanjile rodne razlike. A šta još nisam spomenuo, što se često u današnjim raspravama zaboravlja, a to je recimo program samozaposlenih ljudi. Na to se uopće ne misli. Često se preskoči. Mislimo da se moramo više time pozabaviti. Zatim, pitanje je što je sa roditeljima koji nisu roditelji nego parovima ili ljudima koji uzmu brigu djecu na se brinu o njima, ne mogu ih adoptirati, nisu njihova, ali se brinu o njima kao njihovi skrbnici. I treće, što je velika tema, a to je direktiva komisijina koja će biti vrlo skoro će biti zapravo taj predlog teksta gotovi predložen parlamentu a članak 8. u toj direktivi predviđa upravo ovih da se četiri mjeseca roditeljskog dopusta ne može prebaciti na drugog partnera i ne može se plaćati na razini bolovanja. To zapravo nadilazi onaj minimum kojeg mi danas u Belgiji imamo i bojim se da će to biti jedan od najvećih razloga za žučne diskusije u vijeću i bojim se da neće postići oko toga suglasnost niti da će to proći. Taj članak osmi na vijeću, možda parlament se tu uključi. I prema tome, to je ta direktiva o porođajnom dopustu i mnogi će tražiti da se ta direktiva još jedan puta revidira i da se izmjeni i revidira tekst u korist jačanja obiteljskih veza i obiteljskog života. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Sada krećemo na prezentaciju odbora za politike. Htjela bih dati riječi gospođi Asi Gunnarsson, profesorici prava eh, na sveučilištu UME iz Švedske. Gospođa Asa Gunnarsson je i na nacionalnoj i na međunarodnoj razini doprinijela razvoju i jednakosti, rodnoj jednakosti, i perspektivama rodnoj jednakosti u znanstvenim istraživanjima. Gospođo Gunnarsson, izvolite. Hvala lijepo. Hvala vam na ovom predstavljanju i hvala što ste mi dali priliku da sastavim ovo izvješće. Ovo je izazov. Izazov je primijeniti rodnu perspektivu na oporezivanje. Osobito ako se bavite poreznim pravom. To je područje Za mnoge političare i za mnoge građane oporezivanje je vrlo tehničko i problematično područje. Nije jako lako dobro poznavati ovo područje, ali ono što mi pokušavamo učiniti u ovom izvješću jest i objasniti prirodu oporezivanja, a istovremeno primjenjujemo rodnu perspektivu na oporezivanje. Ovo su autori izvješća i sva tri autora su aktivni istraživači u projektima poreznog oporezivanja. To su naravno projekti iz obzora 2020 i ja sam koordinator tih projekata. Radi se o projektu koji se zove Fairtex i koji je počeo prije dvije godine i trajat će do početka 2019. godine. Dakle, taj je projekt smješten u širi okvir socijalnih izazova. Dakle, to je ono što možemo trenutačno reći. Radi se o, o projektu istraživanja poreza i radi se o projektu koji podupira Europska komisija. Evo, ovo je dio naše skupine, dakle dio skupine koja se bavi projektom Fairtex. Pored mene s desne strane možete vidjeti Ulrike Spanjenberg. Većina istraživača u ovoj skupini su feministice, ne bave se sve rodnim studijama, ali veliki dio ove skupine istraživača bavi se i rodnim studijama i oporezivanjem istovremeno. Ovo su ciljevi našeg projekta. Želim naglasiti da se ovdje bavimo mnogim stvarima koje se ne proučavaju iz rodne perspektive, ali Nama je cilj uključiti upravo tu rodnu perspektivu gdje god je to moguće, gdje god je to relevantno i to je odgovor na Elizabetino izlaganje. Mi bi naime od europskih institucija trebali tražiti da se rodni aspekti oporezivanja uzmu u obzir. Dakle, to nije nešto što bi se trebalo razmatrati zasebno. Zasebno od preporuka ili zasebno o političkim raspravama o oporezivanju u državama članicama ili na razini EU-a. U izvješću možete vidjeti neke od ključnih konstatacija. Mi smatramo da je rodna ravnopravnost doista ključno pitanje kad je riječ o, budućnosti koja je orijentirana, usmjerena prema održivosti, prema održivosti. Naravno, to se odnosi i na države članice, budućnost država članica i Evropske unije. I to se naravno odnosi na sve rasprave o porezima a, koje se vode u Europskoj uniji. Također navodimo u našem izvješću da porezni zakoni i porezne politike imaju alokativni, a o tome smo već e, čuli, alokativni učinak, o tome smo već čuli jer smo govorili o učinku, o učinku na tržište rada, govorili smo o sekundarnim, e, sekundarnim zarađivačima, tako reći. I također postoje učinci kada je riječ o raspodjeli. Ako želimo odaslati jednostavnu poruku, onda bi to bila sljedeća. Naime, porezni sustav čini se da žene na neki način još dodatno I To nam ne pomaže. Ono ne pomaže ženama da se osamostale. A ovakav porezni sustav kakav imamo ugrožava žensku financijsku samostalnost. one su u socijalno-ekonomskoj stvarnosti već e, na neki način podređene. Naime, porezni sustav ne pomaže ženama da izađu iz siromaštva. ne pomaže u smanjenju razlika u prihodu, zatim ne pomaže ravnopravnosti kada je riječ o zdravstvenom, odnosno osiguranju u starosti. Jednostavno, porezni sustav kakav jest ne pomaže i ne podupire gospodarsku rodnu ravnopravnost. Kao što smo već čuli od Elizabeth, nekoliko je studija provedeno. to su studije koje su nadzirala institucije Europske unije, a koje se odnose na vezu između poreznih sustava i um, e, vezi između poreznih sustava i činjenice da one stvaraju probleme i um, neravnopravni položaj žena na tržištu rada. Institucije Europske unije i države članice također, zaključili smo, ne poštuju pravne obveze i politička obećanja. Kada je riječ o tome da se, da se osigura rodna ravnopravnost u pogledu oporezivanja. Ovdje imamo upućivanje reference na članke o kojima govorila Elizabeth ali željela bih da pročitate ovu riječ koja je crvenom, koja je tiskana crvenom bojom, to je riječ ensure, odnosno osigurati. Upravo je ta riječ u srcu i u srži onoga što europske institucije moraju, moraju donijeti, moraju osigurati. Dakle, Možete naravno reći da oporezivanje nije jedno od političkih područja kojima se bavi Europska unija, ali kad je riječ o obvezi da se osigura, onda se time zapravo pokrivaju sva politička područja. I to se ne zaustavlja samo na oporezivanju. Dakle, postoje e, pravne obveze koje treba koje treba poštivati. I ja sam sigurna da vi svi u ovom odboru da ste svjesni tih obveza, ali kao profesorica prava ja želim ovo naglasiti. Želim naglasiti to temeljno stajališta. I također e, je to nešto što možete iskoristiti kako biste ostvarili napredak kada je riječ o oporezivanju i rodnoj ravnopravnosti. Ovo su brojke koje smo koje smo iznijeli u izvješću da vidimo kako stojimo trenutačno kad je riječ o poreznim prihodima općenito u Europskoj uniji i u državama članicama. Dakle, vidite da se sve jako puno, da se struktura jako puno oslanja na prihode od oporezivanja prihoda malih poduzeća i dobiti malih poduzeća. Kao što vidite, imamo problem kada je riječ o oporezivanju kapitalne dobiti. Kada je riječ o porezima na imovinu i okolišnim porezima. Ali iznad svega se jako puno oslanjamo na oporezivanje rada. Ono što sam malo prije govorila, naime tijekom eh, već puno desetljeća porezna ideologija koja je promicala optimalno oporezivanje, optimalno oporezivanje imala je snažan temelj u čitavom nizu gospodarskih, to jest ekonomskih studija. No čini se da je Piketty 2014. godine nakon njegova, dakle nakon što je objavio rad, doveo do toga da su se ekonomisti počeli pomalo mijenjati. Naime, oporezivanje eh, radi eh, rasta eh, čini se da dovodi u pitanje vlastiti legitimitet i stvara previše nejednakosti. I to općenito govoreći u društvima. I dolazi se do zaključka da je to kontraproduktivno, kontraproduktivno za gospodarski rast. Kao što sam malo prije rekla, dakle, redistributivni profil, kada je on izgubljen u nacionalnom poreznom sustavu, a to je učinak te ideologije o kojoj sam govorila, onda se postavlja pitanje možemo li doista održati na životu socijalne države i postoji li uopće budućnost za socijalnu državu? Jer socijalna država mora imati profil prihoda koji je u skladu sa socijalnim programima koji će se promicati u toj državi. Ono što je također postalo očito jest to da je došlo do, preumjene i prebacivanja poreznog opterećenja s muškarce na žene. Jer oporezivanje kapitala, na primjer, ono se smanjilo. Na nekim, na nekim mjestima je ono vrlo nisko. Mi, na primjer, u Švedskoj za neki kapitalni prihod mi imamo stopu od 20%. A, ne, a negdje je pak 58%. A još onda treba dodati i socijalne doprinose na to. No žene Žene rijetko imaju kapitalnu dobit i to vrlo rijetko iz financijskih instrumenata, iz financijskih transakcija. Dakle, taj niski porez na kapital a, uglavnom ide u prilog muškarcima. To je jednostavno realnost socijalne ekonomije. A kada pogledamo E, poreze na osobni, dohodak, vidimo da su progresivne stope postale niže. Ima sve više e, poreznih sustava oporezivanja dohodka e, dohotka koji imaju progresivni profil. Mnoge nacionalne države gotovo imaju paušalni porezni profil i također se prebacuje porezno opterećenje u drugom smjeru kako bi se smanjila, na, porez na potrošnju. Ono što vidimo na ovom slajdu imamo tu i par riječi o poreznim rashodima. Naime, rashodi i povlastice Mm, to, tu može biti riječ, na primjer, o umanjenjima poreza za privatne mirovinske fondove. To mogu biti nekakva umanjenja poreza za istraživanje i, razvoj i to mogu biti doista velikodušna umanjenja kada, kada je riječ o velikim korporacijama. Onda možemo imati druge vrste umanjenja ili odbitaka koji se odnose na, na oporezivanje poslovanja sve su to, sve su to umanjenja i sva, i sva ta umanjenja smanjuju porezni prihod i uglavnom idu u prilog muškarcima. A to su uglavnom muškarci koji imaju vrlo visoke prihode. Ono što također ne vidimo jeste neplaćeni rad, neplaćeni rad koji obavlja uglavnom, koji obavljaju uglavnom žene i to je uglavnom vezano za porodiljni dopust. o privatnom poslovanju, o privatnim U privatnom poslovanju se to osoba, osobito može vidjeti. Muškarci naime Dakle, imamo tu situaciju između muškaraca i žena kada je riječ o porodiljnom dopustu i o tom nevidljivom radu koji, koji također treba uzeti u obzir, a te razlike također i itekako ovise o kulturi i o društvu različitih država članica. Na različit način se to uzima u obzir u poreznom sustavu. Kada je riječ o pojedinačnim poreznim problemima, i um, e, izostanku individualnog oporezivanja. Taj koncept je doista teško obuhvatiti. 19 od 25 e, država članica primjenjuje e, pojedinačnu poreznu jedinicu, takav, taj koncept. Ali kada se malo približite i bolje pogledate, vidjet ćete da postoje odbici, zatim zatim porezne olakšice koje su povezane e, za obiteljski prihod, e, onda možete imati individualnu procjenu u poreznom sustavu. I to se sve provodi kroz e, testiranje različitih vrste socijalnih povlastica u sustavu socijalnih transfera. I tu se onda vraćamo u novu studiju o kojoj malo prije bilo riječi. Čini se da doista e, jako malo e, pojedinačnih e, poreznih sustava, individualnih sustava oporezivanja u Europi. Ja sam inače proučavala i porezne sustave i sustave socijalne skrbi i meni se čini iz mog iskustva da nikad nećemo postići rodnu ravnopravnost u Europi ako situacija postane ovakva kakva jest. To je gotovo nemoguće. Evo, ja sam sada 17 minuta govorila i samo bih e, htjela još kratko reći par riječi o porezu na potrošnju. E, dakle, ono što postoji razlika u, u, u prihodima odražava se i u razlici u imovini, u bogatstvu. U Švedskoj mi imamo jako veliku razliku, veliki jaz. Postoji jedna studija koja pokazuje da švedske žene posjeduju 15% švedske. Ostatak posjeduju muškarci. To je kad je riječ o imovini. Dakle, razlika u prihodima postaje još veća kada govorimo o, o imovini i o posjedovanju imovine. Kada je riječ o porezu na potrošnju, ovdje je jako malo istraživanja obavljeno iz rodne perspektive a to vrijedi isto tako na porez, to isto vrijedi za porez na imovinu. Zato što imamo jako malo zapravo podataka Mm, mnogo se podataka bavi kućanstvima, a ne uzima u obzir ono što se događa u odnosima, dakle, između više kućanstava. procjenjuje se da oni koji imaju najveće prihode imaju i najveću imovinu. I to je jedna situacija koja se nastavlja i perpetuira iz generacije u generaciju što se tiče učinka distribucijskog učinka e, poreza na potrošnju, to bi se trebalo e, to bi se trebalo razmatrati e, u okviru čitavog distribucijskog profila poreznog sustava. Naime, Švedska je imala poreznu reformu od 1991. godine. I E, dakle porezi na prihod su postali niži, a porezi na potrošnju su postali veći i širi. E, I to je imalo loš učinak e, za takozvanu drugu osobu koja zarađuje, takozvani second earner. I to je velika razlika u odnosu na reformu koju smo imali seventy 1971. godine. Na kraju našeg izvješća možete vidjeti preporuke. Većina preporuka pokazuje da nam je potrebno više istraživanja, potrebni su nam desegregirani podaci, moramo razmotriti nacionalne porezne sustave, provesti dubinsku analizu i ukazati na, na obrazce koji se ponavljaju kada je riječ o rodnoj, o rodnoj ravnopravnosti. Nadamo se da će evropske institucije preuzeti pravne obveze, to jest da će ozbiljno shvatiti pravne obveze i da će se uhvatiti u koštac izazovom. A izazov je provesti dubinske analize između rodne neravnopravnosti i oporezivanja. Hvala. Hvala lijepo profesorice Gunnarsson na prezentaciji ove studije našeg političkog odjela. A sada otvaram našu diskusiju i razmjenu mišljenja pa prvo riječ ima naš izvjestitelj gospodin Ernest ortason Hvala lijepo. Hvala vam na ovim zanimljivim prezentacijama. Imam nekoliko pitanja. Čini se da ima jako puno elemenata o kojima bi trebali razmisliti. Jasno je iz vaše prezentacije da je izvor nejednakosti koji dolazi iz E, izvor nejednakosti u poreznom sustavu su prilično nejasni još uvijek i da bi na tom trebali poraditi. Dakle, što se tiče ovih specifičnih po zemljama preporuka unutar europskog semestra, to smo tom smo puno u ovom odboru govorili, ne samo o specifičnim preporukama rodne ravnopravnosti, nego smo i govorili kako je potrebno napraviti procjenu učinka kod drugih preporuka, drugih sektora gdje je bitno postići rodnu ravnopravnost. I sad vrlo mi je zanimljivo što ste vi govorili i da li možete možda dati primjer konkretne preporuke u zadnjoj rundi, ne znam kako bi to izgledalo, ali kako imamo rizične stvari po, dakle što bi mogli preporučiti gdje su tu e, rizici po radnu ravnopravnost, što bi je moglo ugroziti u ovim sektorima. Druga stvar koja je zanimljiva, vaši komentari na takozvan eko oporezivanje, govorite kako to nije rodno neutralno. Na normalnoj situaciji prema vlastitoj intuiciji bih rekao da je da to znači da se jednostavno e, eko porezi pomažu da se smanje sve po ekologiju po okoli štetne djelatnosti jer se to onda praktički sankcionira porezima. A vjerojatno tu većina stvari, većinu takvih stvari rade muškarci pa možda bi tu mogli još malo doraditi i još malo dalje domisliti. To, to je zanimljivo. Zatim pitanje ovog fiskalnog vijeća. Ne znam da li ste vi predlagali da to bude u raznim zemljama članicama, da se u svakoj zemlji to jedno stvori vijeće tako formira ili kako. A ako je to u različitim zemljama članicama sa različitim Mislim, ne znam u kojoj mjeri bi, pošto imamo različite fiskalne sustave, različite fiskalne vlasti, da li bi nam one mogle biti kako od koristi i kako bi se to s tim pomirilo. I na kraju, zadnje pitanje gospođe Gunarsson. Mislim da je jedna stvar koja mi je bila zemljivija postala je čitava rasprava o ovom oporezivanju rada i oporezivanju porezivanju kapitala. I sad je jako zanimljivo da se i to odražava na, da ima dakle rodnu perspektivu čak i ta rasprava jer ako bi mi pojačali taj porezni sustav, onda bi zapravo pomogli rodnoj ravnopravnosti. Imate li kakvih podataka koji to mogu e, pokazati? Zapravo, prihod iz kapitala, je naime, ako ga jače oporezujemo, onda bi više prodanje ili ravnopravnosti jer uglavnom taj prihod rendita i ostalo iz kapitala uglavnom primaju e, muškarci. Hvala sada izvestiteljica Sjene u ime socijaldemokrata. Hvala. Hvala vam na ovim prezentacijama i hvala komisiji na dokumentu. To je jedna jako teška tema. Kao što vjerojatno svi znate, u Velikoj Britaniji trenutno se pripremaju izbori, predizborna kampanja traja, nema ništa bolje, nema uvijek bolje teme za predizbornu kampanju od e, poreza i porezne reforme, to je jasno. Međutim, to je nešto što se kod nas nikad u političkoj raspravi ne pojavljuje kad se govori o porezima, to je naime rodna perspektiva toga. A trebala bi se pojaviti, trebalo bi se o tom govoriti, bez obzira da li vlada želi povećati porez na dobit, porez na prihod ili PDV nikad ne govorimo kako je taj porezni sustav strukturiran i nikad ne gledamo na te rodne aspekte. Stoga je to jako, jako dobro da smo sad govorili da se raspravljamo o tome gdje su zapravo uzroci problema. Mislim da trošarine ili PDV i neki drugi vrste poreza jače pogađaju žene. Naravno, u Britaniji se generalno razmišlja da da se kod poreza na prihoda treba uvesti jedan progresivan sustav oporezivanja. Dakle, što je viši prihod, to će biti i veća stopa, naravno ali pritom se uopće nije govorilo o toj razlici i toj rodnoj perspektivi u tome. Naravno, nije nimalo iznenađujuće da je porezni sustav ima ugrađeno u sebi zapravo diskriminaciju prema ženama, jer jasno to to je napravljeno, to su taj, uglavnom su taj sustav razvili muškarci već pred stanovito vrijeme da odreže stanje stvari u društvu u kojem je nejednakost vlada. I mislim da bi trebalo zapravo više žena početi raditi na poreznom sustavima, pa da žene govore o porezivanju, jer to se ne događa još uvijek dovoljno često i to bi pomoglo. Ali od struktura porezivanja sama po sebi i kako se to provodi, tu trebalo zaista uzeti u obzir ulogu žena i to je vrlo konstruktivno po mom mišljenju što ste nam prezentirali kao što su porezi se Dakle, javni, javni izdaci su druga strana te medalje, pitanje prihoda od poreza. Jel? To ide u javne izdatke, ali i to jedno i drugo ima naravno rodnu perspektivu. Ali onda se isto tako ima velike implikacije i za starije ljude a to opet i kad imamo starije osobe, seniore i tu implikacija, opet to ima i jaku i rodnu dimenziju jer žene kao što znamo žive bitno duže od muškaraca u svim zemljama EU pa dakle one opet idu pod, dominiraju ovoj skupini starijih osoba. Hvala gospodin Gerike. Puno hvala izvjestiteljici. Ovo je bio velik korak u ime jednakosti spolova Sada ću se osvrnuti na nekoliko tema. Gospođo Klacer, ako govorimo o prezivanju koje ide u prilog rastu, ne znam što vi shvaćate pod pojmom rast. Ja to prevodim na svoj način. Da li to treba shvatiti tako da u Francuskoj nakon trećeg djeteta više ne morate plaćati porez na prihod? Ako to mislite pod tim pojmom, mislim da to nije to. Dakle, svejedno kakve olakšice će roditelji dobivati u poreznom području. Ako uzmemo porez na dodanu vrijednost, onda će oni e, plaćati toliko više poreza nego kao oni koji nemaju djecu, da će sve ona olakšice koje su im ustupljene biti poništene. Dakle, one će još uvijek više plaćati i lošije će proći. Gospodin Van Dam, vi ste po mom ukusu otišli e, najdalje. Vi ste rekli, e, govorili o neplaćenom radu. Pa me tu zanima usporedba između onih koji imaju djecu i nemaju djecu. Dakle, mi ne govorimo onima koji ne mogu imati djecu, nego govorimo samo o usporedbi i o ravnopravnosti. Dakle, bilo bi vrlo važno da pogledamo koliko više posla imaju eh, oni koji eh, imaju djecu nego oni koji nemaju djecu. I kada govorimo o eh, direktivi o roditeljnom dopustu, što se mene tiče, ja mislim da tu ne govorimo o istoj stvari. Dakle, vi spominjete Belgiju sa 700 eura, mi imamo 28 država članica, dakle vrlo će biti teško to prenijeti na druge države. Stoga vam želim savjetovati da saznate koliko košta e, odgoj djeteta u vrtiću ili u domu, dakle kakve troškove to stvara i onda bi te troškove trebalo prenijeti na roditelje koji se brinu o svojoj djeci kod kući, dakle isplatiti im te troškove jer onda bi imali usporedive vrijednosti i onda bi e, se najviše približili ravnopravnosti. Kada govorimo o financiranju, imam pitanje. Dakle, u Belgiji tko plaća mirovinu, mirovinske doprinose, da li to plaća buduća generacija ili svatko sam zarađuje svoju mirovinu. ako e, to plaća, te troškove snosi buduća generacija, onda bi me zanimalo da li parovi koji nemaju djecu imaju znatno višu mirovinu, da li će i e, njima mirovinu financirati djeca nepoznatih ljudi i e, na taj način e, sudjeluju u budućem financiranju. Dakle, to se onda ne može odvijati na način e, da se manje radi ili da se radi u nepunom radnom vremenu ili ne možemo ovdje govoriti o mjesecima koji su loše plaćeni. Mislim da ste ovdje otišli dosta daleko i želim se zahvaliti gospođi Gunarson jer vi ste puno toga spomenuli što je doista vrlo zanimljivo, ali tu sad nemam više dodatnih pitanja i mislim da je odlično ono o čemu ste ovdje govorili i mislim da ste na taj način vrlo pomogli roditeljima. Puno hvala. Marijana Hvala gospođa Marijana puno hvala na javljanjima. E, želim e, reći nešto što još nije spomenuto, možda je to njemačka specijalnost. U Njemačkoj je sustav takav da u okviru jednog ugovora e, vi plaćate katoličkoj, odnosno evangeličkoj crkvi, dakle tu se ne razi o crkvenom porezu, već se radi o najobičnijem porezu koji svi plaćaju, čak i onda ako su druge vjeroispovijesti. ispovesti Dakle, e, na taj način e, država plaća, e, isplaćuje plaće biskupima i tako dalje i mislim da bi to trebalo kritizirati. Želim naglasiti da nam je potrebna preraspodjela svog poreznog novca a taj porezni novac uglavnom odnosi, odlazi muškarcima, jer u crkvi uglavnom rade muškarci, dakle govorimo o pravnoj osnovi, dakle potreba nam je preraspodjela općenitog poreza, dakle to nije crkveni porez, jer e, tu se radi o muškarcima, inače ne bi bili na toj poziciji u crkvi. Dakle, e, tako da puno poreznih sredstava odnos e, odlazi muškarcima, oko 190 milijuna godišnje dakle od poreznih sredstava odlazi na te plaća. I sada kad govorimo o jednakosti spolova, to treba naglasiti i jasno reći. Dakle, kada govorimo o profesiji, dakle, ja bih nadbiskupa i biskupa također nazvala profesijom, dakle, ako je u jednom poslu, jednom zanimanju odlučujući spol, kao primjerice u katoličkoj crkvi, onda se to ne bi smjelo financirati kroz porez, jer na taj način se diskriminiraju žene, one se isključuju i stoga bi to trebalo naglasiti i uvesti pravdu. Uh, uh, Hvala. A sada bih zabola naše stručnjake da odgovore, reagiraju na ova pitanja i komentare naših članova odbora. I nemate više od dvije minute po svaki, jer nakon, za devet minuta im je predviđeno glasanje u odboru. Dakle, dvije minute svaki od vas ima za odgovor. Hvala. A, dvije minute, a toliko pitanja, pokušat ću biti brza. Dakle, one preporuke u vezi s tim što ugrožava radno ravnopravnost, što je rizično. Primjerice, ako imamo prekoruku da smanjimo preveliko korištenje posebnih pdv Mi znamo da je to regresivna stopa poreza i čiji teret nosi uglavnom žena, jer veći dio prihoda ide upravo na BAT i to je ono što je rizično. Ili predlog da se smanje stope e, poreza na dobit za poduzeća. To opet ima jedan distributivni element i opet predstavlja stanoviti rizik. Prema tome, kao što rekao smo, treba napraviti detaljnu procjenu učinka da vidimo kako ćemo tu postupati. Druga stvar, pitanje oporezivanja ekološkog. To opet ovisi o specifičnostima poreza, ali uzmemo recimo porez na ugljik. Ako je to nametnemo na plin, pređemo na plin, onda bi energetski troškovi mogli porast i to znači veći udio zapravo će pasti tereta na ljude sa nižim prihodima, to će nažalost biti žene, jer još uvijek žene u većini zemalja su one koje lošije privređuju ali pitanje je da li postoje neke politike za ublažavanje tih posljedica, kako one izgledaju. Što se događa s prihodima iz poreza kod e, ekoloških poreza? Ja samo ukazujem na tu činjenicu. Moj prijedlog je bi bio da bilo koji ekološki da imamo na umu da svaki ekološki porez ima već posljedice po rodnu situaciju i znamo da oni postoje, ali se treba uvijek onda još u procjeni, treba se napraviti uvijek procjena učinka upravo po rodnu ravnopravnost, ciljano. I ja kažem da možda trebali napraviti jednu okvarnu analizu i napraviti, sad trenutno provesti jednu reviziju toga i analizu koje smo e, uopće studije proveli. Jer trenutno nemamo zapravo ništa u vezi rodne, rodne dimenzije ekoloških poraza. Zatim, ova paradigma kad kažemo mi moramo stvoriti i kreirati tako porezne sustave da bi promovirali rast. Rast, ne djecu, to je različita stvar. Ali problem je tu što nismo baš sigurni da li bi da li bi recimo predložena rezanja poreza doista dovela do promoviranja i poticanja rasta. A drugo, E, veći troškovi još povećavaju nejednakosti u poreznom sustavu. Stoga treba to vrlo pažljivo razmotriti upravo iz perspektive, rodne perspektive. A zatim ista stvar kod fiskalnih vijeća. Ja bi predložila da to napravimo i na europskoj razini i na razini zemalja članica. Ali bih predložila odvojene entitete tako, e, mi znamo da ako je to stvar koja je uključena u sve sektore, onda se obično zagube ljudi, ima jako puno posla i nikada onda ne dob, se tu ne stvori jedan pool zapravo velikih kapaciteta. Zbog toga trebali bi stručnjačke vijeće o rodnoj ravnopravnosti i javnim politikama i fiskalnoj ravnopravnosti koji bi onda zbilja pokrenuli tu stvar. Hvala. Sada gospodin Van Hvala gospodine Gerike na pitanjima koje ste postavili. Nisam baš navikao na simultani prijevod pa se nadam da sam vas dobro razumio. Vi ste govorili o tome pitanje ne bismo li trebali ići dalje od onog što sam ovdje naveo kako bi potaknuli muškarce da uzmu ovaj očinski roditeljski dopust. Je li to točno? Ne. Da, zapravo je, točno je s jedne strane. Kad bi platili plaće, onda bi jasno više muškaraca bilo spremno preuzet, jer oni to neće raditi za čeparac. Da, pa odatle je ta ideja da se maknemo sa četiri mjeseca po 700 eura, što nije baš nešto privlačno, s obzirom na to koliko onda oni ne ostvare prihoda, da pre, prođemo na 2,5 mjeseca po 1400 eura prim, primanja mjesečno, što je otprilike i prosječna plaća u Belgiji i što bi donekle kompenziralo njihov gubitak prihoda i moglo ih donekle motivirati da ostanu barem tri mjeseca kod kuće nakon rođenja njihovog djeteta. Naravno u idealnom svijetu bi mogli ići i koji korak dalje, jako mi se sviđa švedski sustav gdje se parovima daje bonus u uvjetima, mislim ovisno o tome kako ravnopravno dijele svoj roditeljski dopust nakon rođenja roditelja. Naravno i mi bi volili ići dalje, međutim fiskalno-proračunska situacija u mojoj zemlji nije tako dobra kao Švedska i Norveška, pa i ne možemo ići tim tempom dalje. Druga stvar, ako sam vas razumio, to ovi dodatni troškovi koji nastaju dakle u mirovinskom sustavu, dakle šta je sa ljudima koji nisu imali djeca, a dobivaju mirovinu, a da li to ide iz solidarnosti idućih generacija. Moje pitanje je bilo da li njihove mirovine financiraju ove sljedeće nove generacije koje rade. Jer e, pitanje je ko je financirao te nove buduće generacije. Pa onda, šta znači to, samo oni koji su imali djecu mogu računati sa penzijama iz sustava solidarnosti ili kako ćemo, ili možemo tu nekako tu donijeti više ravnoteže sa porezima. Da i oni koji nisu imali djece mogu računati da im se isplaćuje e, penzija jednog dana i solidarnost, generacijske solidarnosti. Naravno, e, parovi bez djece plaćaju puno više poreza nego parovi s djecom. To je dakle već jedna stvar koja tu stvara neku ravnopravnost. A onda druga stvar, recimo, koristi iz proračuna uglavnom idu e, starijim, na korist starijih ljudi, ali u svakom slučaju obitelji kod mlađih. Dakle, i na taj način su ovi imaju povlastice. Ali transfer sa starijih generacija na mlađe generacije, ne znam da li je to to, to je u biti ta generacijska solidarnost. Ne znam da li sam odgovorio na vaše pitanje. A sada profesorica Gunnarsson. Mikrofon. Postoje statistike koje imamo i želi bi više napraviti, ali općenito govoreći dugo je već poznato. Kad govorimo o financijskim instrumentima, žena jednostavno nema. Žene su prisutne kada je u pitanju recimo kamata iz štednje. Ali znamo da recimo iz ovih drugih vrsta financijskih instrumenta tu žena uglavnom nema. To su bi bili ti prihodi iz kapitala o kojima smo govorili. I recimo to što se recimo zarađuje u trgovini financijskim instrumentima na tržištu novca i kapitala, onda tu imamo 78% u prosjeku koje muškarci samo obavljaju rade. Dakle, gotovo isključivo muškarce. I imamo recimo različite behaviorističke studije zašto se žene tim ne bave, zašto ne oduđu i ne postanu brokerice i dilerice na tržištu kapitala. Možemo o tom razgovarati, ali činjenica je to je opet druga tema. Činjenica je da postoje to duboke socijalno i kulturne razlike e, među muškarcima i ženama. I sad to ima puno zanimljivih ideja o tome kako katolički svećenici bivaju plaćeni iz poreznog sustava, evo što si gospođa Neuhl govorila. E, vjerojatno puno Njemaca smatra da je to sasvim prirodno, a vjerojatno i u mnogim drugim zemljama ljudi to smatraju. Jer postoje recimo porezne prakse ili uvriješene prakse ili uredbe koje se čine potpuno normalne i prirodne, ali de facto su samo dio ili posljedica, kako hoćete, rodne podijeljenosti u društvima koji su duboko, duboko ukorijenjene. Mi za puno, puno obitelji plaćamo kroz eh, porezni sustav i mi smo spremni platiti recimo za oh, i za ove recimo isključivo razne sustave socijalne u Njemačkoj ili u Francuskoj. To jako puno košta. Ali mi nikada o tome ne raspravljamo jer smatramo da to to vrijedi. Ali onda kad dođemo do reforme ovog porođajnog porodinskog dopusta, onda, ili roditeljskog dopusta, onda dolazimo do velikih sukoba i ne želi se. vidite, razrava o porezima također nije u ženskim rukama, ni jedno ni drugo. Ovo što gospođa Honek odgovori. je isto prisutno. Da, treba nam puno više svijesti o rodnoj perspektivi i puno više kompetencije za rodnu tematiku među poreznim stručnjacima. I molimo evropske institucije i ovaj odbor da nam u tome pomognu. Jer vi vjerojatno imate moć, ovlasti, mogućnosti da to učinite. Ja ne mogu, ja sam prilično sama i usamljena kad je u pitanju u, dakle skretanje e, pažnje poreznih stručnjaka na rodnu perspektivu. Hvala. Hvala sad svim našim stručnjacima i članovima odbora na sudjelovanje u ovoj raspravi. Dobili smo vrlo vrijedne informacije koje će nam sigurno pomoći da u budućnosti spremimo naše izvješće na vlastitu inicijativu o toj temi. Hvala vam puno. Dear colleagues, will start the vote in uh, one for Za dvije minute krećemo s glasovanjem. Pripremite se.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 Drage kolege, jeste li spremni za glasovanje? Sada ćemo glasovati o usmenom pitanju i o dječjim brakovima. Dakle, e, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. To je bilo glasovanje po, dijelovima i konačno, konačno glasovanje o, usmenom pitanju ovako kako je izmijenjeno. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. zatim učinak međunarodne trgovine, utjecaj međunarodne trgovine i trgovinskih politika Europske unije na globalne vrijednosne lance. Izvjestiteljica je Malin Björk. E, šesti amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman sedmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis jedan za, protiv, suzdržani, Morat ćemo provjeriti. Evo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman deseti. To je dakle usmeni amandman. E, podnio ga je SD. Za, protiv, suzdržani, usvaja se i u dva dijela odvojeno glasovanje po dijelovima. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se i drugi dio za, protiv, suzdržani, morat ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo. Evo, otvaramo glasovanje. Zatvaramo glasovanje. Usvaja se. Amandman 13. u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Mislim da se usvaja, ali hajdemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Evo, usvaja se. Usvaja se. 14. amandman u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Drugi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 15. u dva dijela. Prvi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, uvodne izjave. Prvi, prvi amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman drugi za, protiv, suzdržani, morat ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman treći za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman četvrti za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman peti za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Hvala. Više nemamo ništa za glasovanje i sada prelazimo na posljednju točku dnevnog reda. Colleagues, we Kolege, nastavljamo se sastankom i e, naša posljednja osma točka dnevnog reda jest e, potreba za europskom strategijom koja će ukloniti i smanjiti razliku u mirovinama između muškaraca i žena. E, sada ću dati riječ sljedećim redoslijedom. Najprije će se javiti gospođa Agnješka Lontoviček iz Varševske gospodarske škole. Hvala lijepo. E, i hvala vam što ste mi dali priliku da pripremim studiju i da vam je danas predstavim, odnosno da vam predstavim e, pitanja koja su vezana za razliku u e, mirovinama. Ovo se ne fokusira na postojeće mirovine, već mi gledamo naprijed, odnosno gledamo kakav je, kakav je, kakav je potencijal u budućnosti vezan za razliku u mirovinama s obzirom na trenutačnu gospodarsku situaciju, s obzirom na trenutačne E, tržište. E, zašto je važno razmišljati o razlikama u mirovinama unaprijed? Zato što ono što sada vidimo kod plaćanja u mirovinama je e, ono što je proizišlo iz prethodnih tendencija i zapravo gledamo ono razdoblje kada će ljudi koji danas rade primati mirovine. E, također smo razmatrali zapošljavanje žena u prethodnim godinama, razmatrali smo i reforme, mirovinske reforme koje su se provodile posljednjih godina. E, zatim e, sve više stanovništva starije i zbog toga su potrebne nove reforme mirovinskog sustava je trebalo je e, razinu mirovina uskladiti sa ovakvim fenomenima koji se događaju u društvu. Žene e, sudjeluju također sve više na tržištu rada. Dakle, žene, na primjer, rade e, dulje, i dulje su prisutne na radnom mjestu zato što su potrebne, zato što su tržište rada je prošlo kroz promjene, iako je važno uzeti u obzir ove fenomene kako bismo shvatili koji je rizik u budućnosti u pogledu razlika u mirovinama. Ova studija predlaže indeks koji se zove indeks za Um, eh, indeks eh, za razliku u mirovinama u budućnosti. Dakle, ovdje se bavimo analizom, bavimo se eh, pojedinačnim čimbenicima koji se mogu uzeti u obzir i tako dobivamo perspektivu učinka ovih različitih čimbenika koji mogu doprinijeti razlici u mirovinama i to ne samo u postojećim sustavima već i u budućim sustavima. I ja vas e, pozivam da raspravljate o ovim pitanjima i da razmislite zašto neke države imaju bolje rezultate u odnosu na druge. E, zatim, e, što se tiče mirovinskog sustava, postavlja se pitanje kako tržište rada ulazi u interakciju sa mirovinskim sustavom. Dakle, to su također sve teme kojima smo se bavili u ovoj studiji. Dakle, razlike u mirovinama između muškaraca i žena je rezultat onoga što se događa tijekom radnog, tijekom aktivnog života, koliko je zapravo tržište rada bilo intenzivno, koliko, u kojoj su mjeri žene sudjelovale u tržištu rada. Da bismo izmjerili razliku u mirovinama i kako bismo predložili ovaj indeks, bilo je jako važno razmišljati o rješenjima koje obuhvaćaju neka načela. Način e, koji nam, na koji možemo e, mjeriti e, razliku u mirovinama između muškaraca i žena mora se temeljiti na indikatorima, na, na pokazateljima koji se mogu uspoređivati između različitih država članica. Dakle, potrebne su nam baze podataka kako bismo to mogli učiniti. Naravno, to sve mora biti održivo. Naime, ti pokazatelji koji se koriste za ovakvo mjerenje moraju se redovito izračunavati i mi to upravo činimo u ovom indeksu koji predlažemo. Dakle, mi pokušavamo mjeriti i ishod. Zato je jako važno uzeti e, što je više moguće što se događa i sve promjene koje se događaju kako bismo dakle na tržištu rada i do gospodarstvo i drugdje kako bismo mogli obuhvatiti ovo pitanje. Ima zapravo jako malo stvari koje možemo učiniti kako bi izmijenili rezinu mirovina, ali ono što može, ono što može unijeti promjenu to su politike. I napokon pokrivenost. A kako smo mi ovaj indeks osmislili? Taj indeks obuhvaća svih 28 država članica, ali se ono temelji na indikatorima koji se, isto, koji se mogu izračunati za pojedinačne države članice, što znači da možemo isto tako provesti komparativnu analizu između država članica. Kako je ovaj indeks osmišljen? Dakle, on ima dva područja. Jedno područje koje je vezano za zapošljavanje, a drugo koje je vezano za mirovine. Naime, područje zapošljavanja predstavlja 65% indeksa. Zašto? Zato što većina um, razlika u, u mirovinama proizlazi iz ovog područja. Stručnjaci su predložili da ovaj dio doista predstavlja 65%, a također smo analizirali neka iskustva kao što su iskustva iz Poljske i tu, sam sa jednim kolegom razmatrali minimalne razlike između muškaraca i žene. Došli smo do zaključka da dvije trećine razlike u mirovinama zapravo proizlazi iz samog tržišta rada. I zato, I zato imamo ovakvu razliku između ova dva područja. Naime, pokazatelje koje smo uzeli u obzir u području zapošljavanja su prije svega godine u razlici u zapošljavanju. Ovdje imamo pretpostavljeni broj godina rada i uzimamo u obzir također trenutačnu razinu zaposlenja žena i uspoređujemo, uspoređujemo to sa 40 godina. 40 godina je otprilike su godine zapošljavanja koje koristimo u ovom, obračunu. Dakle, kada Dakle, ovo su podaci Dakle, podaci koje koristi Europska komisija proizlaze iz pretpostavke da žene rade 40 godina. U stvarnosti to nije nužno uvijek slučaj. Drugi pokazatelj jest razlika u plaćanju, u plaćama između muškaraca i žena i treći pokazatelj je radni intenzitet, odnosno razlika u radnom intenzitetu, zato što ako žene rade na pola radnog vremena imat će manje plaće, što znači da će njihove mirovine biti u konačnici manje. Dakle, onda imamo Imamo dakle te pokazatelje u području zapošljavanja i oni se temelje na podacima iz pregleda o, o radnoj snazi. Zatim imamo ovo drugo područje vezano za mirovine. I zapravo podatke koje koristimo proizlaze iz izvješća koje se, eh, koje se redovito eh, objavljuju. I mi ovdje mjerimo razliku između razine mirovine kod žene koja prekida karijeru na tri godine radi porodiljnog dopusta u odnosu na ženu koja nije otišla na porodiljni dopust. Zatim to je bilo, to je prvi pokazatelj, to je prvi pokazatelj u području mirovina. Zatim imamo raspodjelu mirovina, to je drugi pokazatelj u ovom području, ovdje je riječ o teoretskoj stopi zamjene. Dakle, radnik koji zarađuje E, dvije trećine prosječne plaće, uspoređujemo ga s nekim ko zarađuje 100% e, prosječne plaće. Budući da su žene najčešće manje e, plaćene, to se, to se odražava i na njihovu mirovinu. Zatim, indeksacija mirovina. Ovime se mjeri vrijednost mirovine 10 godina nakon umirovljenja u odnosu na vrijednost mirovine tik nakon umirovljenja, odmah nakon umirovljenja. E, žene inače žive duže od muškaraca, što znači da mogu dulje, značajno dulje primati mirovinu. I zato je važno vidjeti vrijednost mirovine i trebalo bi osigurati da vrijednost mirovine nakon određenog razdoblja ostane ista kao i ona kada je mirovina izračunata i kada je osoba otišla u mirovina. I posljednji je pokazatelj u ovom području jest razlika u mirovini e, zbog e, razlike u dobi odlaska u mirovini. A u velikom e, broju država članica doba odlaska u mirovinu muškarac i žene je ista, ali postoji neke države članice u kojima to pak nije slučaj, kao što su na primjer Slovenija i Poljska, ako se ne varam. Evo provjerit ću. Bugarska, Rumunjska, Slovenija i Poljska pripadaju u ovu drugu skupinu zemalja. Evo ova karta tu možete vidjeti, na ovoj karti možete e, vidjeti e, izračun e, razlika u mirovinama u budućnosti. Dakle, zemlje koje imaju najviše, najviše vrijednosti, to su Danska, Litva, Švedska, Češka, to su države u kojima imamo visok veliki doprinos žena u tržištu, na tržištu rada i tu je manja razlika u mirovinama postoje mehanizmi, adaptirani mehanizmi u sustavima, a zemlje sa e, najlošijim e, rezultatima su Španjolska, Italija i Grčka. To je najčešće vezano e, za činjenicu da, su, žene imaju nisku stopu zaposlenja u tim državama i ima jako puno žena koje, koje ne rade na puno radno vrijeme. i to se naravno odražava u relativno visokoj razini razlike u mirovinama. Dakle, evo to su rezultati. Dakle, imamo zemlje sa visokim rezultatima i zemlje koje imaju dosta loše i niže rezultate. Dakle, ovdje također možete pročitati koji su pokazatelji, koji su zapravo razlozi takvih koji objašnjavaju takav takav rezultat. E, željela bih također e, usmjeriti vašu pozornost e, na razlike u stopama zaposlenja. Evo, to je jedan od najvažnijih razloga koji dovode do razlika u mirovinama. Ovdje imamo ovu grafiku gdje vidimo gdje vidimo E, raspodjelu prema dobi. Ovaj Dakle, u sredini je naravno prosječna, prosječna vrijednost, a ove svijetle linije gore i dolje predstavljaju najniže i najviše vrijednosti. E, razlike su osobito e, velike u, u višoj dobi, dakle od 40, od od 45 godina i više. U nekim zemljama postoje tendencije za bržim umirovljenjem žena, što znači da su žene radile manje, znači vrlo često manji prihodi koji su ostvareni tijekom manjeg radnog vremena, odnosno aktivnog života i sve to rezultira i manje mirovinama. Ako pogledamo trenutačnu razliku u mirovinama, koji se temelje na trenutačnim E, razinama e, e, mirovina koje proizlaze iz izvješća o kojima sam govorila. Dakle, ovdje možemo vidjeti da postoje nekakve pozitivne korelacije, ali postoje i države koje već i sada imaju dosta dobre rezultate, ali i koje mogu očekivati koje mogu očekivati Mm, e, značajne promjene zbog promjena mirovinskih sustava i zbog promjena sudjelovanja žena u tržištu rada mogu očekivati značajne promjene u ovom području. I sada zaključci. Treba poticati politike kojima je cilj e, smanjiti razlike u tržištu rada i u sudjelovanju u tržištu rada između muškaraca i žena. To znači da se treba olakšati glatki prijelaz između školovanja na, na, dakle, na posao i Treba reći da žene su suočene sa većim rizikom sa većim rizikom napuštanja ili, ili E, sa većim rizikom manjeg pristupa školovanju, što naravno kasnije utječe na njihovo sudjelovanje na tržištu rada. E, zatim također treba osnažiti i raditi na e, pomirenju između ravnoteže, između radnog i, i obiteljskog života. Zatim treba poticati produljenje karijere i aktivnog života. Ja mislim da vam o tome ne trebam ništa posebno govoriti, da to ne trebam posebno naglašavati u ovom odboru. također postoje rješenja koje se mogu primijeniti na mirovinski sustav. no, politike koje će se provesti u području mirovina ne mogu kompenzirati politike koje se provode u području tržišta rada. U svakom slučaju mirovinski sustavi moraju razmatrati moraju, se zapravo nadzirati iz perspektive uspjeha koji se postiže u smislu smanjenja razlike između, razlika u mirovinama između muškaraca i žena. Također se mora voditi računa o ishodima e, indeksacije u mirovinama, zato što e, oni mogu utjecati itekako na povećane razlike u mirovinama između muškaraca i žena. Hvala lijepo. A sada bih e, željela dati, pitanje, dati riječ članovima odbora ako žele postaviti pitanje. Izvolite. bardzo, pani przewodnicząca. Puno hvala, gospođo predsjednice. Imam pitanje i jedan komentar. Kao prvo, Želim se zahvaliti našoj stručnjakinji na ovom izvješću. Smatram da ova tema, dakle razlika u mirovinama između žena i muškaraca, da je to jedan od najvećih izazova pred kojim trenutačno ovdje u parlamentu u ovom sazivu stojimo i sada smo tek na početku spoznaje značaja ovog problema i sada se provode analize i to su vrlo važni indikatori za našu daljnju raspravu. Jako mi se svidjelo da ste naveli uzroke i mehanizme ovih razlika. Dakle, dvije komponente, to su tržište, situacija žena na tržištu rada, njihova prisutnost, e, da li rade u punom radnom vremenu, nepunom radnom vremenu i koliko velika je ta razlika prema državama, to je vrlo važno. A druga komponenta, tu se radi o mirovinskom sustavu i naravno da je to puno zanimljivije i više fascinira političare. Dakle, to je za njih atraktivnija tema zato što tu mogu lako i promijeniti stvari i to onda poslije vrlo interesantno prezentirati, iako situacija na tržištu nije baš tako jednostavna, ali vi ste jasno rekli da tržište rada i aspekti tržišta rada imaju velikog utjecaja, dakle od temeljnog su značaja i da se protiv toga moramo e, boriti, da tu trebamo e, djelovati kada govorimo o razlikama u mirovinama. Zatim komentar. Mm, na jednom mjestu ste rekli da su majke e, više izložene diskriminaciji unutar ovog sustava, prije svega žene koje imaju više od jednog djeteta. Dakle, što više djece imate, e, tim je veća razlika u mirovinama, odnosno tim je niža mirovina. Pa bi me zanimalo ako biste mogli e, nešto detaljnije reći o tome, a idući komentar, tu se radi o metodici. Rekli ste da je vrlo teško prikupiti usporedive podatke i da su nam ovdje potrebni pokazatelji. Vi ste govorili o pokazateljima i indikatorima koji ne upućuju samo na to kakva je situacija trenutačno, već kakva će situacija biti za 20 godina, kako bi mogla izgledati. Ima li takvih pokazatelja? To je moje pitanje i što se tiče metodike, imamo li takav sustav podataka kako bismo mogli e, usporediti podatke ili su podaci dosta teško usporedivi. Dakle, je li potrebno precizirati pokazatelje koji su nam potrebni kako bi imali usporedive podatke, jer na taj način bi ovaj problem puno lakše riješili. Dakle, ukratko rečeno, želim reći da me zanima što je potrebno učiniti, što mi možemo učiniti kako bi imali usporedive pokazatelje i kako bi na taj način mogli raditi prognoze. Hvala. Nema više pitanja, nema više komentara, onda vas lijepo molim da odgovorite na pitanje gospođe Kozlovske. Dobro, onda ću odgovoriti na poljskom jeziku. Dakle, većina mirovinskih sustava u Europi je e, takva da e, nakon što žena rodi da dolazi do prekida karijere. Dakle, u njemačkom sustavu postoje neka rješenja, dakle za svako dijete, majka ili otac, dakle oba roditelja u načelu dobivaju e, kredit za mirovinu odnosno bodove za mirovinu, svejedno radili ili ne. Dakle, roditelji mogu očekivati mirovinu za razliku od onih koji e, nemaju djecu. Dakle, e, u Poljskoj e, porodiljni dopust je nešto što se koristi, dakle, za vrijeme porodiljnog dopusta dobivate samo 60% plaće, ali mirovinski doprinosi su onda i niži. Dakle, postoje različiti sustavi To je također navedeno i u izvješću o mirovinama i tu se vidi, e, vide razlike između onih koji e, imaju veće stanke u radnom odnosu i oni koji nemaju. Dakle, e, vidimo da se to na neki način izjednačava, ali ne u istoj mjeri. Takva je situacija u pojedinačnim državama članicama, dakle ona je vrlo različita. One države koje sada imaju veće uravnoteženje, oni imaju manje razlike u mirovinama, dakle roditelji ne gube toliko, ali u velikoj većini država situacija je takva da vrlo često razlika u mirovinama da je ona znači da je ona veća, odnosno da žene imaju nižu mirovinu. Dakle, to je povezano i sa visinom e, plaće za e, vrijeme, odnosno naknada za vrijeme porodiljnog dopusta. Dakle, to je jedno od područja koje je potrebno uzeti u obzir kada govorimo o planiranju i uravnoteženju. Zatim, e, metodički prijedlozi, tu polazimo od pokazatelja koji su usporedivi u europskim državama. Dakle, tu prije svega e, imamo e, podatke iz istraživanja o radnoj snazi, zatim imamo adekvatne procjene to su usporedivi podaci koji se prikupljaju svake tri godine. Ove godine su pokazatelji već e, ocijenjeni, odnosno vrednovani i za iduću godinu ćemo to učiniti na temelju podataka iz 2016. i oni se objavljuju u roku od dvije godine i tada se e, mogu Uh, usporediti mirovinski sustavi. Naravno da bi bilo moguće to učiniti na bolji način. Bilo bi puno bolje ako bi način rada ili intenzitet rada, da puno radno vrijeme ili nepuno radno vrijeme, ako bi to također bilo navedeno kako bi to bili uh, bolje usporedivi podaci između muškaraca i žena. Naravno, to je nešto što zahtjeva puno energije, puno vremena i nemamo takvih podataka u svim državama članicama. Dakle, takvi podaci su mjerilo, to je mjerilo koje imamo, e, koje e, nam omogućava prognoziranje budućnosti. No, općenito rečeno, postoje poteškoće u e, procjeni radnog odnosa. Zašto je to toliko važno? na tržištu e, rada mi smo e, prisutni već preko 40 godina i e, razlika u mirovinama sve je veća. Dakle, kada je plaća niža, žene koje manje zarađuju ili rade u nepunom radnom vremenu kraće vrijeme, one onda sukladno tome imaju drugačiju plaću, nižu plaću. Dakle, ako uzmete u obzir e, dob za odlazak u mirovinu između muškaraca i žena i e, kompenzacije. One se tu uzimaju u obzir, ali ipak e, mogu, možemo ustvrditi da je razlika kroz godine sve veća i veća i to nikakva naknada onda više ne može uravnotežiti. Dakle, na tržištu e, rada je vrlo velika razlika i stoga su nam potreb, stoga nam je potreban jedan razuman pristup. No, tu su i pitanja u području mirovinske politike, politike mirovina i to treba imati na umu, stoga e, i politika tržišta rada ima i kako velik značaj kako bi umanjili ove razlike. Hvala vam na prezentaciji vaše studije. Hvala vam na odgovoru na pitanje gospođe Kozlovske. Drage kolege, ovo je bila zadnja točka dnevnog reda. Ja vas samo želim podsjetiti da je naš sljedeći sastanak 8. lipnja u 9 sati ujutro. Hvala vam lijepo. Hvala prevoditeljima, prevoditeljicama i do